Diamo inizio. Shall we start? Započnimo sa sjednicom. Benvenuti. Dobrodošli. Poštovani kolege i kolegice, želim dobrodošlicu onima koji se ponovno pojavljuju ovdje kao članovi odbora Agri i želim dobrodošlicu svim kolegama koji su prvi put članovi ovog važnog odbora. Kao što znate, današnji sastanak prenosi se putem web streaminga i na raspolaganju su vam sve, svi jezici Europske unije na ovom sastanku. Možete slušati na 23 službena jezika. Današnji sastanak e, služi za odabir novog odbora Danas ćemo izabrati novog predsjednika odbora Agri. Nakon toga ćemo izabrati četiri potpredsjednika. Mislim da sada trebamo podsjetiti sve prisutne na to da ako budemo imali više kandidata, mi ćemo morati glasovati putem kartice za glasovanje, zato molim sve prisutne da tu karticu drže pokraj sebe kako bi je mogli iskoristiti u slučaju da moramo glasovati putem kartice. Dobro, a sada, poštovani kolege i kolegice, možemo krenuti sa izborom predsjednika. E, skoro sam rekao potpredsjednika zato što sam ja htio ostati predsjednik. Dobro. Želim vas podsjetiti da nećemo danas govoriti o jezičnom profilu, to više nije na dnevnom redu, prelazimo na izbor predsjednika. Kolege i kolegice, ja ću sada započeti sa našom procedurom. Podsjećam sve prisutne da imamo kandidaturu kolege Sikereskija. molim kolegu Sjekijerskija da mi kaže prihvaća li on kandidaturu. E, da, prihvaćam. A sada pitam ima li drugih kandidatura za predsjednika ovog odbora, odbora AGRI, za poljoprivredni i ruralni razvoj. Dobro, ako nema drugih kandidatura možemo kolegu Sjekerskija izabrati kao predsjednika ovog odbora Agri putem aklamacije. E Poštovani kolega Sjekerski, molim te da zauzmeš moje mjesto, a sad više nećeš biti potpredsjednik, bit ćeš predsjednik ovoga odbora čestitam ti i želim ti sve najbolje u tvom radu. dziękuję panu przewodniczącemu de castro za przeprowadzenie wyboru dotychczasowemu naszemu przewodniczącemu zahvaljujem na povjerenju koje ukazali e, također bih htio zahvaliti svima koji su me izabrali nemamo baš previše vremena pa ćemo odmah preći na sljedeću točku dnevnog reda a to je biranje potpredsjednika našeg odbora. Želim vam dobrodošlicu napominjem da, naš, da je naš sastanak započeo prema predviđenom planu. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Pretpostavljam da ste svi upoznati sa poslovnikom, pravilima za biranje potpredsjednika. za svakog pojedinog potpredsjednika ili potpredsjednicu glasat ćemo e, posebno. Ima li kandidata za mjesto prvog potpredsjednika odbora Agri? Gospodine predsjedniče, ja predlažem Đuliju Moj za prvu potpredsjednicu odbora Agri. Hvala lijepa. Gospodin De Castro bi želio riječ. Izvolite, imate riječ. Predsjedniče, u ime kluba zastupnika SID predlažem kandidaturu kolege Enrika Andrija za prvo potpredsjedničko mjesto. Odes? Odes? No. Czy mamy więcej ima li još prijedloga? To nije slučaj. Mogu li pitati da li nominirani kandidati prihvaćaju kandidaturu? Gospođo Moji, prihvaćate li kandidaturu? Da, hvala lijepa. Gospodin Andrija, da li vi prihvaćate? Prihvaćam. Dame i gospodo, predlažem da pređemo na elektroničko glasanje. Svi imate svoje kartice. Glasat ćemo na sljedeći način. E, stalni članovi imaju pravo glasati, također njihovi zamjenici ako član nije nazočan. Glasat ćemo po abecednom redoslijedu. koliko sam ja shvatio, sve je spremno za početak glasanja. Želim vas informirati da će gospodina Konsigua zamijeniti gospodin Linz. Gospođa Ajuzo će zamijeniti. Gospodina Melova će zamijeniti gospođa Kalnjete. A umjesto gospođa Aguiler e, nju će zamijeniti gospođa Garcia Perez. Izvolite. Ovo nisam ulovila. E, to smo primili na znanje. Gospodin Ren umjesto gospodina Roda e, glasat će gospodin Ren. Hvala lijepa na ovoj obavijesti. Time smo ustanovili tko su zamjenici za odsutne članove i sada prelazimo na glasanje. za gospodina Andrija trebate pritisnuti zeleni gumb, a za gospođu Moj trebate pritisnuti crveni gumb. Oni koji se žele suzdržati trebaju pritisnuti bijeli gumb. Je li to svima jasno? Dakle, prelazimo na glasanje po abecednom rijedu. Dakle, zeleno za gospodina Andrija, a crveno za gospođu Moj. a bijeli gumb ako se želite suzdržati. Je li to svima jasno? Ako je, onda prelazimo na glasanje. Molim vas, glasajte. Ja imam problem sa ovim uređajem za glasanje. E, da li ima još tehničkih problema? Ako ima, molim vas, prijavite to. Dakle, prelazimo na glasanje. Otvaram glasanje. Otvaram. Glasanje je otvoreno. Glasanje je u toku. Jedan e, glas socijaldemokrata previše imamo, može li se to korigirati? Znači jedan glas viška kod socijaldemokrata imamo. Dame i gospodo, moramo ponoviti ovaj postupak. Molim socijaldemokrate da e, korigiraju ovu grešku. Ponovo otvaram glasanje. Da li ima tehničkih problema? To čim se nije ovaj put slučaj, time je glasanje zatvoreno. Znači zatvoreno je glasanje. Gospodin Andriju je dobio 27 član, glasova, gospođa moj 8, imamo pet suzdržanih. Time je prvi potpredsjednik odbora izabran i to je gospodin Andriju. Srdačne čestitke. Gospodine potpredsjedniče, čestitam vam na izboru. Mm, također zahvaljujem gospođi Moj. Molim vas gospodine Andriju da dođete gore i zauzmete svoje mjesto ovdje pokraj mene. Želim vam još jednom srdačno čestitati e, Hvala svim članovima koji su glasali, a sada prelazimo na biranje drugog potpredsjednika. Molim vas za prijedloge. Gospodine predsjedniče, gospodin Vojtehovski, želim predložiti gospodina Vojtehovskog, on je već e, četiri godine bio u predsjedništvu odbora gospodin Januš Vojčehovski. Da li se slažete sa ovom kandidaturom? Da, prihvaćam kandidaturu. Gospodine Des, izvolite. Ja želim samo saopćiti da će umjesto gospodina ja e, glasati gospođa Šraja. Hvala lijepa na ovim informacijama primamo to na znanje, odnosno stavit ćemo u zapisnik. Ako, gospodin, ako se gospodin Vočehovski slaže sa svom kandidaturom, a nema e, nikakvih daljnjih prijedloga, onda možemo prijeći na biranje drugog potpredsjednika aklamacijom. Hvala lijepa molim potpredsjednika gospodina Vojtjehovskog da zauzme svoje mjesto ovdje na podiju. U ovom slučaju odmah možemo nastaviti, samo ćemo kratko pričekati dok e, novoizabrani potpredsjednik zauzme svoje mjesto. Nastavljamo sa biranjem trećeg potpredsjednika odbora Agri. Molim za prijedloge koje kandidate predlažete. Gospodin De Castro, imate riječ. Zahvaljujem predsjedniče. za treće zamjeničko mjesto kandidiram kolegicu Aguilar Garcia Clara u ime SND-a. Kieruję pytanie do kandydatki, czy... E, pitanje kandidatkinji, da li se slažete sa ovom kandidaturom, prihvaćate li kandidaturu? Gospodin De Castro ima još jednu riječ. Predsjedniče, nažalost kolegica Aguilar nije prisutna, ali je pismeno nas obavijestila da želi prihvatiti kandidaturu za treće podpredsjedničko mjesto. Procedura dopušta. E, naš poslovnik dopušta takav postupak. Ako nema daljnjih kandidatura, preći ćemo na biranje jedne jedine kandidatkinje. Ja želim predložiti gospodina Zoloa na mjesto trećeg potpredsjednika odbora Agri. Gospodin Zelo je stalni član odbora, dakle e, može ga se kandidirati. Zato pitam kandidata, slažete li se sa ovom kandidaturom, prihvaćate li je? Gospodine Zelo, da li prihvaćate kandidaturu? Da, prihvaćam. Dobili smo pristana kandidata, tako da sada prelazimo na glasanje. Glasat ćemo elektronički i to opet abecednim redom. To znači gospođa Aguilera e, ima zeleni gumb, a gospodin Zelo ima crveni gumb. Znači ako želite glasati za gospođu Aguilera pritisnite zeleni gumb, ako hoćete glasati za gospodina Zeloa, pritisnite crveni gumb. Dakle, ponavljam još jednom, gospođa Aguilera, za nju pritisnite zeleni gumb, a za gospodina Zeloa crveni gumb. Otvaram glasanje. Ako nema tehničkih problema, onda sad zatvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Gospođa Aguilera je dobila 24 glasa, gospodin Zolo 11 glasova. Time je gospođa Aguilera izabrana za treću potpredsjednicu. Ona nije nazočna, zato je ne možemo pozvati da zauzme svoje mjesto ovdje na podiju, ali naravno e, čestitamo joj i želimo joj dobrodošlicu u našem predsjedništvu. Prelazimo na biranje četvrtog potpredsjednika odbora Agri. Molim vas da predložite kandidate za mjesto četvrtog potpredsjednika. Gospodine De Castro, izvolite. Želim najaviti kandidaturu u ime socijalista i demokrata Europe, kolegice Dančile Bazilike. Czy pani poseł Dancila się zgadza? Pani poseł była Gospođo Dančila, da li prihvaćate kandidaturu? Vi ste već i u prošlom sazivu e, ovdje bili aktivni da prihvaćam kandidaturu. Kandidatkinja je prihvatila kandidaturu. Da li ima još kandidata? Gospodine Egnju, izvolite. Gospodine predsjedniče, nisam siguran da li je dopustivo da ista osoba bude predložena za dvije različite funkcije ako da, onda bih predložila Đuliju Moji na, za mjesto četvrte potpredsjednice. Da, to je moguće, može se ista osoba predložiti ponovo. Gospodjo Moji, da li se slažete sa ovom kandidaturom? Da, prihvaćate kandidaturu. Onda to znači da imamo dva kandidata. Kako imamo dvije kandidatkinje, što je vrlo e, pozitivno. Onda ćemo sada opet glasati po abecednom redu. Gospođa Dančila ima zeleni gumb, gospođa moj crveni. Dakle, ako želite birati gospođu Dančila, molim vas pritisnite zeleni gumb. Ako želite birati gospođu moj, molim vas pritisnite crveni gumb. Je li to svima jasno? Ako da, onda otvaram glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je u toku. Prelazimo na okončanje glasanja. Ako se u redu, onda sada zatvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Gospođa Dančila je dobila 26 glasova, gospođa Moj 11 glasova. Hvala lijepa, gospođa Dančila je izabrana i pozivam je da zauzme svoje mjesto na podiju. Čestitam. Moje dame i gospodo, sada smo izabrali predsjedništvo odbora Agri, nemamo puno vremena, već sljedeći odbor čeka pred vratima. Prelazimo na točku tri dnevnog reda. Radi se o e, rasporedu sastanaka u godini 2014. sastanaka našeg odbora. Dobili ste dokument sa tim predloženim terminima. Ako nema primjedaba, onda će taj kalendar se smatrati usvojenim. Ne vidim da se itko javlja za riječ, time je kalendar sastanaka odbora Agri do kraja 2014. usvojen. E, točka četiri dnevnog reda je E, prekrižena. Želim vas samo informirati da će 23.7. ovdje u Briselu e, se održati sljedeći sastanak našeg odbora. Još jednom čestitam svima koji su izabrani za zastupnike Europskog parlamenta. Želim vam također čestitati na tome što ste se odlučili raditi u ovom vrlo važnom odboru, kao što je gospodin De Castro već rekao, e, De Gospodin Kužnju ima riječ. Gospodine predsjedniče, želim najprije čestitati vama na izboru za predsjednika odbora AGRI u Europskom parlamentu. Ako dopuštate, rado bih e, prijavio jedan ozbiljan problem koji e, imaju osobito poljski poljoprivrednici u Europskoj uniji radi se o sankcijama za prekoračenje mliječnih kvota za godine 2013. i 2014. Znam da je sada kasno E, za prijavljivanje tog e, problema, ali ovo je prvi sastanak odbora Agri, zato bih zamolio da novo izabrano predsjedništvo se pozabavi ovim problemom, jer 56 tisuća poljskih poljoprivrednika su pogođeni time. Radi se o 200 milijuna zlota, dakle doista e, u, igri, u, na, u pitanju je jako velika svota novca. Milh, mliječne kvote u Europskoj uniji podlježu izvjesnim pravilima i e, ove sankcije su u skladu s time, ali svi znamo da će od 2014. do 2016. te kvote biti ukinute, a kao drugo Imamo situaciju da u cijeloj Europskoj uniji je kvota za 2013. Za 2000, do 2014. kvota e, za cijelu EU nije bila prekoračena i zato Mislim da kažnjavanje e, poljoprivrednika u, jednom, jednoj od zemalja članica nema baš previše smisla i zato bih zamolio da odbor učini sve što je u njegovoj moći kako bi se izbjegle te sankcije. Ako je moguće, molim da se to stavi na dnevni red jednog od nasih, naših sljedećih sastanaka i to što prije i molim predsjedništvo da se pozabavi tim problemom. Hvala. Hvala lijepa danas nemamo na dnevnom redu točke takvog sadržaja, ali ovo je očito važan problem i zato predlažem da na sljedećem sastanku odbora e, ovu točku stavimo na dnevni red. Naravno da možemo uputiti odgovarajući zahtjev komisiji kako bi se počelo sa radom. Hvala. Ja sam također htjela nešto zamoliti predsjedništvu. Izražena je kritika sa strane Suda pravde što se tiče fondova za promociju vina. Htjela bih da se Europski odbor e, što prije, već prije ljeta sastane, zato što je to urgentno pitanje. Vidim da potpredsjednik zna o čemu govorim. Europska komisija mora nam reći koje su kritične pretpostavke u vezi sa tim fondom za vino. Mislim da e, one ne mogu biti predmetom napada nekih europskih institucija. Zato mi tražimo da se što prije uvede u dnevni red za naš odbor to pitanje o vinu. Hvala. Bardzo dziękuję. Proszę o skierowanie wniosku. Temat ważny, widzicie Państwo. Hvala lijepa e, što ste spomenuli tu temu. Ako ima još hitnih tema, molim vas da to iznesete. Tajništvo je primilo na znanje ovo što je rečeno. Gospođa Moj se javila za riječ. Izvolite, imate riječ. Da, želim reći samo sljedeće. Demokracija je danas vi ste danas ovdje e, uništili demokraciju, dokrećili demokraciju. Ja vam zahvaljujem što ste uzeli riječ i izrazili svoje mišljenje, to je uvijek važno. Gospodine Felegen, imate riječ. Ja Razumijem da se danas nećemo baviti važ, nikakvim bitnim pitanjima, međutim postoji jedna hitna e, tema u mojoj zemlji, a odnosi se na trgovinu stokom. Mi živimo na takozvanom jedinstvenom tržištu, ali u Republici Irskoj imamo situaciju gdje iako možemo slati stoku u Italiju, ne možemo ih poslati 10 km preko naše granice u e, u e, sjevernu Irsku koja je dio Ujedinjenog kraljevstva. E, nešto se mora učiniti po tom pitanju i to vrlo brzo jer e, jedna od e, malih koristi od Evropske unije da se može e, trgovati, da možemo trgovati jedni s drugima, ali e, u mojoj zemlji je to nemoguće jer kriminalci i karteli spriječavaju trgovinu i želim znati što će Evropska unija poduzeti po tom pitanju. Nemamo mogućnost trgovanja i pitam se što ćete učiniti po tom pitanju. Nažalost, ne možemo sada imati e, raspravu na ovu temu. Jako mi je žao što nisam dao riječ gospođi McGinnis. Gospođo McGinnis, izvolite imate riječ. prvi će biti posljednji i posljednji će biti prvi. Biću samo kratka sljedeća napomena. E, cijeli niz ozbiljnih pitanja su e, kolege e, naveli mogu li predložiti da se na sljedećem sastanku na dnevni red stave ozbiljni problemi poljoprivrednika u zemljama članicama. Dakle, u Irskoj, u Poljskoj i u drugim zemljama e, članicama. Vama, gospodine predsjedniče, želim e, puno sreće u predsjedavanju ovim odborom. Hvala, gospodine predsjedniče. Želim samo gospođi moj reći da danas nije izgubila demokracija, nego je demokracija dobila jer smo mi demokratski glasali. Hvala lijepa. Još e, jednom se javlja za riječ gospođa Moji. Ovo je sve već unapred isplanirano, ovo nije bila prava demokracija. Hvala gospodine predsjedniče. E, iznenadilo me što niste predstavili svoj program e, prije svoje kandidature jer ovo nije tržište, jedinstveno tržište, već e, tržište e, prijevare. Dakle, mi nismo zato ovdje da bi bili prevareni. Na pewno będziemy mieli wiele, wiele czasu tej kadencji na wymianę poglądów i... E, sasvim sigurno ćemo u predstojećem sazivu imati u predstojećih pet godina imati dovoljno vremena za raspravu o svim ovim temama kao i o i drugim. E, a danas smo već e, nagovijestili neke važne probleme i to probleme europskih poljoprivrednika. Dobro je da e, smo ih danas već naveli, u, na sljedećim sastancima ćemo se pozabaviti njima, tajništvo će se također pozabaviti tim problemima, a također i predstavnici E, nadležne opće uprave. Ja vam zahvaljujem na sudjelovanju na ovom sastanku i ovim za, zatvaram sastanak. Sljedeći sastanak je 23. srpnja.